nije e, dobiven nikakav zahtjev u skladu s člankom 121. stavkom četvrtim e, Europskog parlamenta za izmjenom, pa onda tu izmjenu od jučer smatramo usvojenom. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, izjava visoke predstavnice e, Evropske unije.